Egiptu je povučena s dnevnog reda. Tu nema komentara, znači e, prihvaćeno. A sljedeća točka na dnevnom redu je zapravo izjava e, gospođa Ešton, potpredsjednice komisije i visoke predstavnice Europske komisije za vanjske poslove i sigurnost o situaciji u Egiptu. mi nećemo primjenjivati proceduru spontanog javljanja za riječ u sklopu ove rasprave, budući da jako kasnimo u odnosu na naš dnevni red. Ovdje smo u ime vijeća i čuli smo gospodina Leškevičijusa, a on će govoriti i u ime e, visoke predstavnice e, za vanjske poslove i sigurnost, gospođa Ešton. Gospodine Leškevičius, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. E, I u ovom trenutku, dok govorim u glavnom gradu Egipta zbivaju se dramatični događaji. I ovo je trenutak u kojem svi od nas, svi mi u ovom domu, trebamo pozvati političke stranke da izbjegavaju nasilje i napetosti koje rastu i da pokušaju pronaći rješenje za ovu krizu putem dijaloga. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Ovo je doista jedan kritičan trenutak i mislim da je bitno poslati jednoznačnu poruku u cilju ostvarenja demokratske tranzicije jer jedino na taj način putem demokracije može se prevladati kriza. Visoka predstavnica gospođa Ashton je pozvala sve strane da pokažu suzdržanost i da nastoje ostvariti političko rješenje temeljem e, dijaloga. Visoka predstavnica od početka arapskog proljeća e, vjeruje u tu mogućnost jer prava demokracija nije samo mogućnost izbora nego uključuje i neovisno sudstva, poštivanje ljudskih prava, temeljnih sloboda uključujući slobodu izražavanja. E, demokracija znači slušati građane, ulaziti u kompromise i osigurati potporu svih građana, a ne samo većine. Vidimo da postoje velike bojazni e, budući da demonstracije postaju sve nasilnije. Dolazi do zlostavljanja žena koje su sudionice demonstracije i to je veliki problem za obitelji i za žrtve. I stoga moramo odaslati jasnu poruku. Od samog početka revolucije apelirali smo na političke snage da uvaže aspiracije e, egipatskih građana. Mi ćemo nadalje djelovati na svim razinama kako bi glas e, građana u Egiptu bio uvažen. Budući da smo vidjeli da su milijuni prosvjednika izašli na ulice i tražili e, da predsjednik Morsi zove prijevremene izbore. A osim toga dolazi do manjih prosvjeda u nekim e, pokrajinskim centrima. Samo e, godinu, prije godinu dana Mohamed Morsi je imenovan prvim demokratski izabranim e, predsjednikom. Međutim, iako je međunarodna zajednica pozdravila njegov izbor, on se odmah proglasio predstavnikom svih Egipćana i osigurao potpunu vlast koju je preuzeo od vojske. Poduzimane su brojne diplomatske aktivnosti a cijela politička opozicija se nadala da će pronaći e, zajedničko područje, a svi smo mi svjesni političkih i ekonomskih izazova s kojima je suočen Egipat. E, ostvaren je dogovor da je potrebno surađivati, međutim, e, očito oni to nisu uspjeli. A nažalost, preustroj vlade nije donio očekivane rezultate, nego naprotiv. Istodobno, Europska unija bila je vrlo aktivna što se tiče potpore ljudskim pravima u Egiptu. I s obzirom na povrede ljudskih prava i zatvaranje predstavnika civilnog društva, e, visoka predstavnica je zabrinuta un ured za zaštitu ljudskih prava naglašava značaj poštivanja ljudskih prava i vladavine prava. Europska unija e, ponudila je pomoć u promjenama zakona i e, definiranju zakona za zaštitu žena od nasilja. Važno je da egipatsko društvo tjesno surađuje sa Venecijanskom e, komisijom što se tiče e, promjena propisa. E, Egipat je potvrdio da je voljen surađivati sa Europskom unijom i međunarodnom zajednicom što se tiče promjene propisa. Što se tiče osude 43 pripadnika nevladinih udruga, Egipat je potvrdio da su egipatske vlasti spremne raditi na e, pronalasku odgovarajućeg e, rješenja. S obzirom na to da ne postoji povjerenje da je situacija došla do mrtve točke, Činjenica je da mnogi građani smatraju da su u daleko goroj situaciji nego što je to bio slučaj prije dvije godine. Nažalost, promjene i temeljne reforme se ne prevode, ne provode, a e, postoji i velika oskudica. Europska unija spremna je pružiti potporu demokratskoj tranziciji. Međutim, Egipat treba pomoći Europskoj uniji da pomogne Egiptu. Činjenica je da je ekonomska situacija vrlo teška, a potrebne su izravne strane investicije. Međutim, e, kako bi bile moguće investicije, Europska unija i međunarodni ulagači trebaju političku stabilnost. To bi bilo sve s moje strane. Hvala lijepa na pozornosti. I e, kao što sam rekao na samom početku, zapravo Razvoj događaja u Egiptu vrlo je dramatičan i kao što sam rekao na samom početku, ovo je trenutak u kojem svi mi trebamo pozvati sve političke stranke da izbjegavaju nasilje i izbjegnu rast napetosti. Hvala. intervienen nombre Hvala vam lijepo, gospodin e, Leškevićius. Sada ćemo čuti predstavnike e, klubova zastupnika, najprije gospodin Salafranka u ime europskih pučana. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući, glavni tajniče, e, pod predsjedniče doista zabrinjavajuće ovo što smo danas čuli da se događa sa predsjednikom Morsajem. Čuli smo da su vladine snage u nedavno intervenirale na trgu gdje se zbivaju prosvjedi. mogli smo vidjeti da je došlo do nasilja, da su neki ljudi i stradali i doista e, svjedoci smo duboke društvene i gospodarske krize u toj zemlji. Sa političke, gospodarske i e, socijalne, e, socijalnog gledišta Egipat se trenutačno urušava. Koja je to poruka koju u ovakvim okolnostima mi možemo odaslati iz Europskog parlamenta? Prije svega treba pozvati na mir, na dijalog kako bi se nastojalo prevladati ovakvo stanje. Potom treba izra e, reći da je potrebno čuti glas naroda, da je potrebno organizirati jedan dijalog koji će uključivati sve. Proces tranzicije ne može biti uspješan bez konsenzusa, a konsenzus e, mora iznjedriti ustav koji će održavati prava svih građana, vladavinu prava, podjelu ovlasti i potrebno je održati slobodne i demokratske izbore u kojima će se poštivati prava manjina. E, za to postoji e, odgovarajući plan, to se može provesti kroz jednu jedinstvenu e, vladu vladu nacionalnog jedinstva koja treba zacrtati put reforme i organizirati izbore u najbržem mogućem roku. Egipat je golema zemlja koja predstavlja simbol za čitav arapski svijet. Ona je također ključni partner u bliskoistočnom mirovnom procesu te će imati velik utjecaj na ono što se događa u Siriji. Dakle, Egipat je svakako zemlja koju ne možemo prepustiti njezinoj sudbini. Ona će morati pronaći svoj put da izađe iz ove krize, ali Europska unija mora biti spremna nastaviti pružiti potporu Egiptu i braniti one koji podupiru mir i pomirenje u toj velikoj zemlji. Hvala vam lijepo gospodine Salafranka u ime skupine socijalista i demokrata. Tri minute gospodin, eh, gospođa, oprostite, de Kejser. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Počela je borba za vlast, e, a uključila se i vojska i vlada predsjednika Morseja. Sve se to događa sada kad ja ovdje e, pred svima vama govorim. Prije svega e, trebamo se podsjetiti na to koliko je potrebno pružiti potporu građanima Egipta koji su se 2011. godine još borili za veću slobodu, za veća ekonomska prava Predsjednik Morse je e, demokratski izabran nakon legitimnih izbora. No, on nije uspio egipatskom narodu dati ono što su oni od njega očekivali. Vojni prevrat u svakom slučaju ne predstavlja rješenje za takvo stanje i evo sada dok se ja ovdje vama obraćam uh, ulicama gradova prolaze tenkovi ja bih iskoristila ovu priliku da pozovem na mir i da uh, ukažem na to da su rezultati izbora legitimni uh, predsjednik Morsi je legitimno izabran i zato se va važno prisjetiti da postoje različiti gospodarski problemi, e, postoje problemi sa nezaposlenošću, egipatska valuta gubi vrijednost, e, imaju velikih problema s tekstilnom industrijom, sve je to točno i u svim, u, svim takvim okolnostima e, gospodin Morsi nije uspio niti ispuniti uvjete koje je podstavio MMF. E, također kad govorimo o Ustavu i o ljudskim pravima, molim vas da vas podsjetim tim da je održan referendum o svemu tome i tada smo također rekli da je to ustav koji ne štiti sva prava i mi sa svoje strane moramo nastaviti govoriti o kršenjima ljudskih prava koja predstavljaju veliki razlog za zabrinutost u pogledu budućnosti. Imate pravo, potrebna nam je vlada nacionalnog jedinstva, možda i novi izbori, treba ostaviti egipatskom narodu da o tome odluči, ali treba se sjetiti obećanja koja su dana 2011. godine i koja se moraju ispuniti. Ako se ta demokratska obećanja ne ispune, nećemo moći ostvariti e, mir u toj zemlji. Gospođa Ashton ima kontakte sa vladom u Egiptu. U studenom prošle godine E, mislili smo, imamo onu zajedničku sliku sa gospođom Clintom, gospođa Ashton je tamo bila predsjednik Morsi, stoga molimo gospođu Ashton da iskoristi te veze koje ima kako bi apelirala da se ovakvo stanje e, promijeni. Dosta nam je ove situacije u kojem Europska unija E, u kojem Europska unija toliko mnogo radi kako bi se e, kako bi se uspostavilo kako bi se pomoglo e, revoluciji u arapskim zemljama a onda na kraju Europska unija ne dobije odgovarajuće zasluge za to. Hvala vam lijepo, predajemo sad riječ sljedećoj govornici gospođi Šake. Da, e, hvala vam lijepo. Evo dok mi ovdje stojimo na ulicama Egipta je stanje iznimno napeto. E, građanski rat mora se zaustaviti odnosno spriječiti pod svaku cijenu. E, predsjednik Morsi i njegova vlada e, koji su naslijedili korumpiranu vlast predsjednika Mubaraka sasvim sigurno su bili e, suočeni sa golemim izazovima no nisu uspjeli izbjeći izazove nisu uspjeli nažalost riješiti situaciju sa siromaštvom sa ljudima koji čekaju u redu za gorivo za kruh i sve ostalo i zbog toga je došlo do ovakvog stanja do doista je ohrabrujuće vidjeti da toliki Egipćani odbijaju odbijaju ono što im se nameće kao e, većinski stav. Demokracija znači da svaki e, čovjek mora imati svoj glas i važno je da naša obećanja ne budu šuplja, da ne ponovimo greške iz prošlosti. Važno je da pružimo snažnije ruku pomoći građanima Egipta kako bismo spriječili nasilje, kako bismo omogućili dijalog koji će dovesti prema tranziciji i prema slobodnim i pravičnim izborima koji će dovesti do novoga ustava i do gospodarskog oporavka i nužnih e, promjena u kojima će se poštivati prava svih Egipćana. Moramo učiniti sve što možemo da velikom broju mladih Egipćana ponudimo demokratsku perspektivu. Ne smijemo ih ostaviti na cjedilu. Hvala vam lijepa, gospođa Šake. I sada u ime zelenih također dvije minute gospodin Sargentini. Hvala vam e, lijepo. Neposredno nakon što je predsjednik Egipta e, preuzeo vlast, mi smo ga e, pozvali da nam se ovdje obrati, a nakon što se sve ovo dogodilo u proteklih nekoliko dana, postoji mogućnost da se to nikada neće niti dogoditi. Šteta da se to događa, inače smo mogli s njime voditi značajan razgovor kao jučer sa predsjednikom Orbanom. Predsjednik Morsi zadržao je svu vlast nije pokazao nikakve demokratske sklonosti, e, ograničio je vjerske slobode i stalno odgađa parlamentarne izbore. Bili smo u Kairu sa radnom skupinom e, između e, između Egipta i Europske unije i sve ovo smo vidjeli na terenu i ustanovili smo da ovo nije trenutak da Egiptu ponudimo financijska sredstva da pače u ovom trenutku ih treba zadržati. E, treba e, izvršiti određeni pritisak kako bi što prije došlo do parlamentarnih izbora, vjerojatno izbora za predsjednika. E, pritisak mora biti stalan jer pitanje je E, kamo sada odlaze svi ti glasovi koji su bili dani Morsiju? Čini se da u ovom trenutku svi u parlamentu misle da e, se možemo ponašati kao liberalna internacionala. Važno je da se poboljša konstruktivni dijalog sa onima koji imaju drugčije mišljenje i o ženama i o u proteklim raspravama ljudi su rekli zadržimo novac za sebe i e, oklonimo se Egipta, e, nastavimo stavljati pred njih jednake zahtjeve kao i uvijek prije, ali treba se e, prisjetiti da je potrebno da ta zemlja bude zemlja predstavničke demokracije, a u zemlji predstavničke demokracije predsjednika ne može izabrati vojska. Hvala. Hvala vam lijepo i sada e, Gospodin Tanok u ime Europskih konzervativaca i reformista dva minute. Hvala vam lijepo. Dok mi ovdje razgovaramo stanje u Egiptu je i dalje vrlo, vrlo teško. E, imamo izvješća o tome da su tenkovi na ulicama. Moramo iskoristiti ovu priliku da pružimo potporu milijunima Egipćana koji nikada nisu prestali sanjati slobodu, e, boljitak i sigurnost kroz sva ova desetljeća tiranije nakon toga krvavog arapskog proljeća i kroz ovu kaotičnu situaciju za vrijeme predsjedanja predsjednika Morsija, čiji je legitimitet sada veoma upitan možda smo mogli očekivati nakon revolucije određenu stabilnost, međutim predsjednik Morsi je iznevjerio i očekivanja međunarodne zajednice, ali što je još važnije svog vlastitog stanovništva. Mnogi egipatski političari i dalje se bore za vlastite interese i nastavljaju sa istom igrom, međutim već dvije i po godine mnogi egipćani građani izlaze doslovce svakoga tjedna na ulice tražeći demokratske slobode. Dakle, Morsi je zainteresiran da promiče interese muslimanskog bratstva, a ne svih stanovnika Egipta. E, znamo da su e, kršćanski kopti e, vrlo ugroženi, odnosno njihova prava kao i prava žena, djece i tako dalje. Bilo je i pokušaja da unilateralno preuzme sve aspekte vlasti, nešto što čak niti Mubarak nikada nije učinio. I mi sada moramo stati iza pobunjenika koji traže nove e, izbore, a jednako tako treba, pro, treba potaći e, oporbu da e, prosvjeduju bez nasilja, osobito imajući na umu događaje od sinoć u kojima je poginulo više, odnosno najmanje 16 ljudi, a mnogi drugi su ranjeni. Hvala vam lijepo gospodine Tanok. I sada u ime Ujedinjene ljevice, minutu i pol gospodin Mer. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. U sljedećih nekoliko sati u Egiptu će se zbiti odlučna, odlučni događaj, no tim više je važno da mi odavde e, pošaljemo svoju poruku. Znamo da u ovom trenutku su milijuni ljudi ponovno na ulicama, a vojska je počela raditi sa oklopnim vozilima, počela je sa svojim intervencijama. Dakle, poruku koju mi sada šaljemo možemo poslati izravno glavnom zapovjedniku oružanih snaga, generalu Asiziju. To je e, poruka koju ja mislim da treba poslati. Do tranzicije treba doći kroz e, sam narod e, pobunjenici su već počeli prikupljati e, potpise za prijevremene izbore i mislim da je to najbolji put u kojem se može ići ova revolucija je revolucija u kojoj se traže neke univerzalne stvari, sveopće stvari, ne traži se ništa nerazumno, traže se e, opća prava i zato e, je i pokrenuta ova revolucija. Želim vrlo jasno reći da su i SAD i Europa pogriješili poklanjajući povjerenje muslimanskom bratstvu mislili smo da će onaj ustavotvorni proces biti uspješan, a nije bio uspješan. Hvala vam gospodine Mer i sada u ime Europe slobode i demokracije gospodin Belder. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Jutros sam razgovarao sa osobom od koje redovito dobivam informacije koja mi je rekla da su mnogi ljudi poginuli u Kairu prije sat vremena još jedan prijatelj iz arapskog svijeta me nazvao telefonom i rekao da su šokirani da se u ovom trenutku zbivaju masovni prosvjedi da policije uopće nema ali da nema niti vojske i rekao, mi je da ga to veoma zabrinjava. Ako pogledate ovu vrlo složenu situaciju, pitanje koje se eh, meni uh, nameće jest da iako je kritika predsjednika Morsija sasvim sigurno opravdana, bilo bi opasno eh, potjerati ga s vlasti jer bi tada ljudi sa ulice preuzeli vlast nad zemljom Egipat nema nikakav program eh, kojim bi mogao izbjeći gospodarsku katastrofu koja pred njime stoji, a eh, stranka koja je imala eh, druge rezultate na izborima, ako pogledate rezultate nedavnih anketa, vidjet ćete da postoje mnoge druge stranke reformisti i neki drugi i to je posljednja nada Egipta da se izbjegne krvavi građanski rat. Dakle, prospekt, odnosno ono što se trenutačno nudi nije ohrabrajuće. Hvala vam lijepo gospodine Beleder i sada minuta u ime neovisnih zastupnika gospodin Franz Mayer. Hvala lijepa. Činjenica je da pomno pratimo situaciju. Međutim, što se tiče demonstranata, oni se bore za slobodu, bori se protiv muslimanskog bratstva, bratstva, a upravo ova vlada prošlu je godinu dobila od Europske unije više od milijardu eura za poboljšanje demokracije i zaštitu ljudskih prava. I kako sada predsjednik vijeća može obećati daljnje milijarde? to nije nešto što mogu razumjeti, jer 60% završava u nekim crnim rupama. U Kairu očito ne postoji interes za ostvarenjem ciljeva Europske unije. I iz tog razloga smatram da nema smisla ne postavljati dodatne uvjete. A ako oni ne prihvate uvjete koji su povezani s tim financijskim sredstvima, onda mu ih treba uskratiti. Hvala vam lijepo. I sada riječ dajemo gospodinu Leščevićiusu koji je čuo izlaganja predstavnika različitih klubova zastupnika. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Pozdravljam ovu raspravu koju smo upravo čuli osobito u ovom ključnom i vrlo teškom trenutku, u trenutku kada pred Egiptom stoje veliki izazovi. Naredni dani sasvim sigurno biti će odlučujući. Kao što sam već rekao, naš stav mora se temeljiti na našim vrlo jasnim načelima i vrijednostima. Ovo nije vrijeme da e, zauzimamo stavove kao e, klubovi pojedinih zastupnika, odnosno pojedine političke stranke. E, zahvalio bih sada svima koji su preuzeli riječ, gospodinu Salafranki, gospođi De Kajser, gospođi Šake, gospođi Brantner, gospodinu Tanoku, gospodinu Meru, gospodinu Obermajeru jer mogu vam reći da naše razmišljanje i naša analiza stanja na terenu se poklapaju s vašima. Europska unija nema drugu mogućnost već da nastavi raditi sa Egiptom kao partnerom i susjedom, a na kraju krajeva samo Egipćani mogu odlučiti o smjeru u kojem će Egipat ići. To je odgovornost izabranog vodstva zemlje da slušaju glas svoga naroda i da organiziraju dijalog u kojem će sudjelovati sve strane. Najveći neprijatelj Egipta su podjele i polarizacija. Politički predstavnici moraju osigurati da zahtjevi i želje egipatskih građana budu predmet dijaloga i kompromisa. Ono što je potrebno naglasiti jest potreba da se što prije Egipat vrati demokraciji putem inkluzivnog dijaloga i putem izbora. Potrebno je uložiti sve moguće napore da se u to uključe sve političke stranke i da se izbjegne nasilje. A mi ćemo sa svoje strane nastaviti i visoka povjerenica će nastaviti e, surađivati sa svim stranama e, kako bi se vrlo jasno dalo do znanja da je potrebno čuti sve glasove u Egiptu i da se mora nastaviti sa mirnom tranzicijom. Hvala vam lijepo. Mislim da možemo... Mislim da možemo nastaviti ovu raspravu. Primili smo šest prijedloga rezolucija od različitih klubova zastupnika o tim e, prijedlozima rezolucija. Također ćemo glasati.